izvješća Mlinar o e, rodnom osvješćivanju u Europskom parlamentu. Riječ najprije ima izvjestiteljica na četiri minute. Hvala. E, konačan cilj rodnog osvješćivanja je da postignemo stvarnu jednakost spolova u našim društvama. Kako bismo to ostvarili, e, moramo svi osvijestiti nas i to moramo prisvojiti jer rodna jednakost mora biti dio našeg svakodnevnog života. To znači da moramo promijeniti način na koji se ponaša prema ženama, ali općenito shvatiti kakva je to jednakost među ljudskim bićima općeniti. Sve to ima puno implikacija i zato se tome toliko protive. Uglavnom u tome sudjeluju žene, vode rasprave i ojačavaju znanstvenu i strateške temelje za toliko nužne korake kako bi se jednakost spolova provodila svakodnevno. Zato se želim zahvaliti svim kolegama koji su predonijeli ovom izvješću i koji su na visoko konstruktivan način sudjelovali. To su bili Julie Ward, Sirpa Pitikainen, Eleonora Forenca i kolegica Kavana. I mi smo zahvaljujući ovoj suradnji sada uspjeli postići dobar i uravnotežen tekst. Međutim, Rodno osjećivanje je koncept koji e, javno mnjenje ne poznaje. Radi se o tome da se rodna perspektiva unese u pripremu i izradu i nadzor i procjenu politika. To znači da u tome trebaju biti uključeni programi kojim se promeće jednakost muškaraca i žena. Potrebno je dakle imati mnogo više osjećivanja i izmijeniti našu stvarnost. Imamo tri bitna elementa. Prvo, radi se o procesu kako bi se promicala e, jednakost među spolovima na planu mjera politike i to na horizontalan način. To je jedno dvije dimenzije koncepta. Druga dimenzija jest predstavljanje muškaraca i žena na određenom planu politika koji će rezultirati drugačijim politikama. Nažalost, to nije e, za sada zaživjelo u prilikom donošenja odluka. Drugo, parlament je s vremenom sa različitim rezolucijama stvorio i strukturu za rodno osvješćivanje. Međutim, sustav je fragmentiran i nije posebno učinkovit. Došlo je vrijeme da se sada primjenjuju nove i učinkovite mjere. Želimo li izbjeći da ova rezolucija ostane mrtvo slovo na papiru? I na posljedku, najbolji način da se promiče jednakost među spolovima jest dobrim primjerom. Treba pokazati kako se to radi. I jednakost E, ravnopravnost spolova je ključna baš kao i rodno osvješćivanje i zato treba davati dobre primjere. Našim smo izvješćem pokušali izraditi interinstitucionalnu mrežu koju će uključiti mm, se među ostalima i e, vijeće i komisija. Želimo različitim mjerima politike shvatiti na koji način bi i žene i muškarci mogli imati koristi od ravnopravnosti sporova. Europski parlament jako je daleko od ciljeva koje su postavljeni na tom planu. Nadam se da ćemo u budućnosti učiniti sve kako bismo ostvarili sve ambicioznije ciljeve. Hvala lijepa. Sada imamo ovdje e, postupak spontanog javljanja za riječ Velik broj vas se javio za riječ. Trebalo bi trajati svega pet minuta, međutim dopustit ću da se više vas javi. Samo molim vas da budete kratki kako bi velik broj vas mogao usti riječ. Gospođa Sejdova, vam želim se zahvaliti gospođi Milinar na ovom izvješću jer kao što je rekla izvjestiteljica, ovo je ispravno i parlament bi morao razmotriti koje se mogućnosti daju ženama na različitim razinama, uključujući i tako da im se povjere visoke dužnosti. Uprava Europskog parlamenta morala se pozabaviti ovim pitanjima kako bi omogućile da žene više sudjeluju, naročito na visoki administrativnim dužnostima gdje bi kvota trebala iznositi 40%. Žene bi dakle e, trebale dobiti ta mjesta, to su odredbe koje su sasvim ispravne. Nažalost u ovom prijedlogu postoje i neki elementi s kojima se ne slažem. Govori se o rodnom izvješćivanju e, koje bi trebalo certificirati i organizirati tečajeve zato da svaki odbor mora njime raditi. Bojim se da je to nešto što je vrlo skupo, a da se pritom ne bi ostvarili ciljevi koji su zaželjeni. Jer ako se to ne izmini, neću moći glasati za ovo izvješće, nažalost. Upravo sam vas zamolila da budete što kraći kako bi se što veći broj vas mogao javiti. Gospođa Ward ima riječ. Hvala. Danas mi je rođendan. Sutra 8. ožujka je Međunarodni dan žena. I sasvim slučajno to je rođendan moje majke. Jako sam ponosna da u ta dva dana E, zapravo slavimo različite naraštaje borbe za ženska prava i e, nadam se da će evo upravo sutra se glasati i izglasati izvješće čiji sam jedan od autora. Nadam se da ćemo tu dati najbolji primjer kako institucionalne, tako i međuinstitucionalne ravnopravnosti spolova. Od samog početka ove teme su srži europskog projekta i zato je zaista bitno da na međunarodni žan žena se zapitamo vrlo iskreno kako mi radimo na tom planu i koliko su žene uključene u strukturi vlasti moraju na ovom raditi i žene i muškarci i čestitam na ovom izvješću. Gospođa Tomašić ima riječ. Državam veći društveni i politički angažman žena jer bismo na taj način dobili dodatnu širinu i ostvarili veći uspjeh javnih politika koje se u većem dijelu jednako odnose na oba spola. Smatram i kako naša društva ženama moraju omogućiti ravnopravan tretman u poslovnom svijetu jer je to jedino ispravno a uvjerena sam da bi bilo i vrlo korisno za europske tvrtke jer bi većim uključivanjem žena proširile bazen talenta iz kojeg crpe vrijedne i kvalitetne radnike za odgovorne pozicije. europske institucije moraju predvoditi u ovom procesu i dati priliku ženama da se dokažu svojim znanjem i radom na svim položajima no ovo izvješće ne mogu podržati jer ide u potpuno pogrešnom smjeru nikada nisam čula skandalozniji prijedlog od uvođenja mjera za usklađivanje poslovnog i privatnog odnosno obiteljskog života. ne možemo dopustiti politici da se na ovaj način miješa u privatne živote građana i regulira odnose unutar njihovih obitelji. to si politika nije dozvoljavala ni u nekim totalitarnim sustavima što dovoljno govori o ovom prijedlogu. Hvala vam. E, za razliku od svoje prethodne govornice, ja e, želim e, se nadovezati na izvjestiteljstvo gospođu Mlinar i nadam se da će njezino izvješće biti doneseno s velikom većinom jer je jako važno i odgovara ovoj temi dana, Međunarodnog dana žena bitno je i u smislu predstavljenosti žena i udjela žena i ne samo među e, zaposlenima već i članicama odbora i predsjednicama odbora i u tom smislu mi moramo provoditi naše vlastite odluke e, i provesti i takozvano rodno osviješteni proračun kakav je predviđen Važno je da nakon sutrašnjeg glasovanja, e, nakon lijepih riječi slijede i dobra djela i da se to provede u praksu, osobito jačanje mreže rodno osvještene politike i e, da komisija konačno i e, podnese izvješće o ravnopravnosti. Tonti, Zahvaljujem izvjestiteljici na dobro određenom poslu i Vjerojatno je slučajnost e, da je sutra upravo Međunarodni dan žena. Mislim da bismo se ovakvim temama trebali baviti i na druge dane. I dalje postoji dosta nejednakosti na brojnim područjima, a e, posebno na području poduzetništva na području e, zastupljenosti žena e, na rukovodećim položajima. Tu, su, tu je važno provesti promjene u društvu, u politici, ostvariti snažnije uključenost žena u donošenje odluka i mislim da će to pridonijeti i učinkovitosti poduzeća. Važno je da jednog dana dođemo do točke gdje više neće biti potrebne kvote za ravnopravno sudjelovanje žena. Hvala. E, I proučiti e, rodnu dimenziju i osvijestiti je dakle u e, javnim politikama je nešto gdje moramo razmutiti što te politike rade i moraju se omogućiti da ima više mogućnosti kako za ljude, tako da se tu vidi i socijalna pravda. Ja se zapravo zato i zalažem za ovu rezoluciju jer mislim da rad Europskog parlamenta treba uvijek u svoj rad dakle, uključiti i tu rodnu perspektivu. Moramo dakle i bolje koristiti resurse, otvarati više mogućnosti i to će omogućiti i već demokraciju i zato se zalažem za ovu rezoluciju koju smatram da je jako dobra. Gospođo predsjednice, čitajući ovo izvješće mislim da je e, ono doista zapanjujuće. Dosta je tu absurdnosti. Primjerice da rodno osješnjena e, politika e, mora uključiti i potrebe LGBT zajednice i traži se i rješavanje pitanja zastupljenosti muškaraca, žena i svih drugih rodnih identiteta. Na koje rodne identitete vi mislite? mislite na postojeće ili neke koje još treba definirati e, da politika treba podržati i e, dječake, djevojčice, muškarce i žene e, i druge rodne identitete naglašava i pozitivne učinke rodno neutralnog termina i ja vam moram reći ovo mi doista djeluje neozbiljno, pa mi svi razumijemo pravu prirodu ravnopravnosti muškaraca i žena. Ja vas pozivam da podržite amandman 4 e, sutra koji je alternativa ovom izvješću. I vama i svim kolegicama i svim ženama čestitam sutrašnji Međunarodni dan žena. Međutim, ovo izvješće ničime neće doprinijeti da on bude sretan ovo izvješće neće doprinijeti poboljšanju položaja žena smanjenju njihove nezaposlenosti adekvatnom vrednovanju njihovog rada na poslu i kod kuće smanjenju zlostavljanja i diskriminacije žena. ovim izvješćem odbor za ravnopravnost spolova će postati superodbor nadređen svim drugim odborima što je u suprotnosti s demokratskim i zakonskim procedurama europskog parlamenta ovo izvješće doprinijet će nažalost generiranju dodatnih procedura papirologije i više birokracije te će doprinijeti da bude sve manje europe sve manje transparentnosti i sve manje brige za probleme žena. stoga ovo izvješće nažalost ne mogu podržati. hvala lijepo. Da, ovdje se radi o provedbi rodne ideologije u unutarnjoj organizaciji Europskog parlamenta. Ovo izvješće slijedi smjernice za, e, za e, trans e, odjel koji se bavi ljudskim resursima te uključuje sve moguće pripadnike LGBTI zajednice. E, ovaj, ovo izvješće ima dvoje prednosti. Jasno je koje se porezna sredstva uludo troše na ovu rodnu ideologiju i daje nam brojne argumente i e, hvala na tome. Hvala gospodin Kenny. Zahvaljujem, Prvo čestitam gospođi Morn na njeznom rođendanu. E, slučajno je to rođendan moje majke također. E, ja sam rođen 1973. U tom trenutku e, žene koje su se vjenčale morale su se povući s radnih mjesta u javnoj službi to je tada imalo smisla. Europska unija nastoji promicati rodnu ravnopravnost i ja se s time slažem. Mi smo upravo sada imali naše izbore, imali smo po prvi puta kvotu za kandidatkinje 30%, iako je mnogo ljudi bilo protiv toga, činjenica je da je mnogo više žena izabrano u vladu. Iako se ja ne slažem nužno sa kvontama, one izgleda da funkcioniraju i da promiču ravnopravnost muškaraca i žena. Hvala gospodin Kelly. Dajem riječ povjerenici Jurovi. Poštovana predsjedavateljice, poštovani zastupnici, zahvaljujem gospođi Mlinar na ovom nacrtu izvješća o rodno politici. Rodno osviještena politika važan je alat za postizanje ravnopravnosti muškarca i žena za Europsku uniju. Je to članak osam ugovora o funkcioniranju Europske unije koji kaže da u svim aktivnostima Europska unija će nastojati ukloniti nejednakosti i neravnopravnosti i promicati ravnopravnost ravnopravnosti između muškaraca i žena. Stoga je ovo nije izbor već obveza. Sve velike institucije, uključujući Europski parlament i Europsku komisiju, suočeni su sa stalnim izazovom e, stavljanja politike rodne, rodno osjećene politike u praksu i kontinuirano poboljšanje učinkovitosti te politike. Takozvani dvojni pristup aktivnosti usmjerenih prema rodnoj ravnopravnosti s jedne strane i rodno osjećena politika s druge strane pokazali su se uspješnima ne samo na europskoj već i nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Komisija slijedi taj dvojni pristup u nedavno e, objavljenoj strateškom angažmanu za rodnu ravnopravnost i za razdoblje 2016. do 2019. Taj strateški dokument u skladu je sa načelima rodnog e, osvištene politike te naglašava integraciju rodne perspektive u sve politike politike, zakonodavstvo i programe financiranja. U praksi je, se to odražava u kontinuiranim naporima da se ova perspektiva uključi u svaki aspekt europskih intervencija. To znači e, ocjena učinka e, na, i na muškarce i na žene i preuzimanje odgovornosti za prilagodbe ako je to potrebno kako bi se promicala ravnopravnost muškaraca i žena i kako ne bi došlo do produljivanja nejednakosti, neravnopravnosti. E, Rodno politika e, i strateški angažman komisija naglašava da će objava izvješća o rodno politici biti 2017. godine. Time e, se bavi opća uprava za potrošače i pravosuđe. I na kraju želim čestitati e, gospođi Bodnja njeznom rođendanu, i, e, a svima nama želim sretan Međunarodni dan žena sutra. Hvala na pozornosti. Hvala povjerenice i mi eh, čestitamo naravno